Jeg kommer til at tale dansk, så derfor vil jeg opfordre... I will speak Danish here. Uh, just, um, ja, um, yeah. jeg vil gerne sige uh, velkommen. Danas ću govoriti danskim jezikom, pa molim vas da stavite slušalice. Dobrodošli na sastanak odbora za predstavke. Vidim da od 34 člana samo šestero su već bili članovi ovog odbora. Tako da ćete e, morati brzo učiti. Htjela bih reći da je ovo sjajan odbor. Sve dok e, ispunjavamo očekivanja naših građana i birača. Jer e, mi se ne bavimo interesima stranaka i nacionalnim interesa, jer, nacionalnih interesa, jer mi moramo biti izvor povjerenja. potičem vas, odnosno nadam se da ćete to zaboraviti, za, zapamtiti tijekom našeg rada u idućem razdoblju. Jer smo mi e, lice Europskog parlamenta za naše građane. Mi dajemo legitimitet, odnosno važan dio smo legitimiteta Europskog parlamenta. E, htjela bih provjeriti da jesu li svi registrirani, te jesu li jesu li svi tko imaju pravo glasovati mm, u posjedu kartica za glasovanje. Molim vas da glasujete putem svojih, e, putem svojih kartica za glasovanje kako bismo provjerili zastupljenost svih klubova. Evo sada otvaramo glasovanje kako bismo proveli prisutnost svih potrebnih članova. Imate li svi kartice za glasovanje? Da fra EPP. Moramo imati barem 10 članova iz EPP-a. Možete li nam reći imamo li ih toliko? Zatim 9 članova iz SIDA, 3 iz ECR-a, 3 iz ALDA, te 3 člana iz GUNGL-a, 3 iz zelenih, 2 iz FNDD-a, e, te e, dva iz neovisnih. Jesmo li došli do pravog zbroja? Jedan član nema karticu. Ok, så vil jeg eh, P. Dobro. Trebamo prvo izabrati predsjednika. Tko je kandidat za predsjednika ovog odbora? Tim Aker predlažem Eleanor Evie. Puno vam hvala. Ima li drugih prijedloga? Predlažem Ceciliju Wikstrom. Vikstrom. begge kandidaterne će Prihvaću li oba kandidata kandidaturu? Da, dobro, hvala. Onda Moramo prijeći na glasovanje. Ispričam se. Samo bih htjela reći da nismo planirali nikakvu raspravu, pa molim odbor da izdvoji dvije minute za izjave, kako bi svaki kandidat imao dvije minute za izjavu. Zahvaljujem. Ja sam danas u ovoj sali kako bih eh, bila kandidatkinja za unutar ovog odbora. Htjela bih upitati kolege i kolegice, smatrate li našu ulogu europarlamentaraca profesijom ili eh, službom za građane? Mene su odabrali članovi u na mreži kroz primarne izbore online. Ja sam rezultat e, političkog eksperimenta na međunarodnoj razini i ja sam ponosna na to. To mi je čast. Ja radim za građane, meni politika nije profesija nego misija. Nakon današnjeg glasovanja ja želim pred svima osuditi ono što se dogodilo zato što je e, Dontova metoda nije ispoštovano. Ispoštovana ta metoda jamči malim strankama da dođu do svojih mjesta zato što su i one dobile glasove građana. E, neki, neke skupine koje su protivne našoj udružile su se kako bi spriječile pravilno korištenje Dontove metode kako bi si podijelile predsjednička i potpredsjednička mjesta u odborima. Ja govorim u svoje ime, u ime mog kluba i pokreta pet zvjezdica i izražavam e, svoj prijezir prema takvoj praksi koja nije demokratska i koja teži oligarhiji. Na taj način dolazimo do e, ujednačavanja bez ikakvog smisla. Zašto smo dobili tu kaznu? Koji su razlozi? Htjela bih dobiti odgovor od svih vas. Današnje glasovanje predstavlja korak unatrag za demokraciju. Nadam se da se to u budućnosti neće dogoditi i klub FDD i pokret pet zvijezdica bit će ovdje upravo kako se to u buduće ne bi ponovilo. Hvala. Dobro, Cecilija Bikstrom, želite li vi nešto reći? Ja sam počašćena i ponosna što sam nominirana za mjesto predsjednika u ovom prestižnom odboru koji je jako važan za europske građane. Ja ne želim dati izjavu. Ja ću obećati samo jedno, a to da ću biti poštena i e, iskrena i korektna prema svim članovima ovog odbora. Htjela bih stvoriti ozračje uzajamnog povjerenja gdje svi mogu reći što misle i gdje se može ostvariti pravi dijalog između nas kao ljudskih bića, političara, izabranih zastupnika ovog doma. I to je sve što želim reći. Reći ću samo da ću dati sve od sebe, slušat ću govorit ću i biti potpuno otvorena prema svim kolegama iz svih političkih opcija. Hvala. Hvala. Prije nego što prijeđemo na glasovanje, htjela bih vam reći da imamo zamjenike iz Goja. Sada nije bitno koji jezik govorim jer će mi biti teško izgovoriti ime. E, iz Gue Marije Lampione će zamijeniti Angelika Lambione. Zatim jednu kolegicu će zamijeniti Anja Hoskefang. A gospodin Hači Čoko će biti zamijenjen gospođom Lopez iz sd Marina Mici će biti zamijenjeno Marinom Dali, a iz ECR-a umjesto Vačekovskog tu će biti Hanen. Sada ću prijeći na engleski. Oni koji, glasove, koji žele glasovati za gospođu Evi trebaju pritisnuti zeleni gumb, a oni koji su za Ceciliju Wikstrom trebaju glasovati, odnosno pritisnuti crveni gumb. Otvaram sada glasovanje. I repeat, yes. Ponovit ću. Prema dogovoru na konferenciji predsjednika glasovat ćemo tako da oni koji su za gospođu Evi će pritisnuti zeleni gumb, a oni koji su za gospođu Wikstrom glasovat će pritiskom na crveni gumb. Je li sada svima jasno? Je li svima sve jasno? To kažete? Postoji problem s prijevodom. Hoću li na njemačkom reći? Je li sada sve jasno? Jesu li svi sada sve razumjeli? Dobro, onda otvaram glasovanje. Yeah. Petero ljudi nije glasovalo. Jesu li sada svi glasovali? Postoji netko tko nije glasovao? Možemo zatvoriti glasovanje. Evo, imate brojke ovdje, to znači da je izabrana e, Cecilia Wikstrom. Thank you very much. Puno vam hvala, hvala na glasovima koje ste mi dali, a pogotovo gospođi Ivi. Sigurna sam da ćemo stvoriti ugodnu atmosferu u uzajamnog povjerenja. I ja preuzimam ovu dužnost s namjerom da blisko surađujem sa svima vama neovisno o tome od kuda dolazite, kome pripadate, odnosno kojoj političkoj e, opciji. Želim e, biti poštena u posredovanju i e, iskrena prema svima vama. U, mislim da u ovom odboru možemo stvoriti atmosferu uzajamnog poštovanja s ciljem stvaranja, odnosno gradnje mostova prema građanima svih naših država članica, jer je to potrebno pa nastavimo onda zajednički raditi da bismo ostvarili taj pozitivan cilj zbog kojeg ovaj odbor postoji. Moram još jednom vam onda zahvaliti, dosta sam dirnuta i sigurna sam da ćemo zajedničkim radom postići jako dobar rezultat. Hvala još jednom. Pa sada krenimo onda s radom. Lakše ponekad. Dakle, e, ponekad je zgodno da svi mi koji nismo izvorni govornici engleskoga, da ga ipak govorimo e, kako nam ne bi trebalo prevođenje. Možemo sada krenuti s izborom potpredsjednika. Možemo li čuti tko su kandidati? Gospodine Aker. gospodin Aker. Ja predlažem Eleanor Ivi. Mr. Jar. Gospodin Hvala gospođo predsjednice. Najprije vam želim čestitati na izboru. Uvjeren sam da ćemo u interesu građana i građanki imati izvrsnu suradnju u odboru peti. E, Mm, klub zastupnika EPP-a predlaže na mjesto prve predsjednice gospođu Estera Sferagut. And Ima li još kandidatura? So it's green for Mrs. Zeleni gumb za gospođu Ivi, a crveni za gospođu Estara Sferagot. Okay, the vote is open. Otvaram glasovanje. Has everybody voted? Jesu li svi glasovali? Mislim da neki još nisu. Možemo li sada zatvoriti glasovanje? Evo rezultata. 31 za. Ne, ne, 10 za. Za gospođu Evi. A 24 za gospođu, 20 za gospođu Estara Svragota. And please join me. Čestitamo i molim vas pridružite mi se ovdje. So, now we need to... Sada trebamo glasovati o mjestu drugog potpredsjednika. Gospodin Jar, izvolite. U ime kluba zastupnika EPP-a predlažemo za drugog potpredsjednika, odnosno potpredsjednicu, gospođu Robertu Micuola. Eta? Gospodine Eta, ja predlažem Eleanor Ivi. Dobro. Gospođa Mecola, zeleni gumb a crveni gumb za gospođu Ivi. Otvaram glasovanje. Now the vote is closed. Zatvaram glasovanje. So it's 20 glasova za gospođu Mecola te 11 za gospođu Ivi. Drugi potpredsjednik je gospođa Mecola. Je li ona ovdje? Nije ovdje. Onda prelazimo na izbor trećeg potpredsjednika. Ima li nominacija još? Gospodin Aker. Eleanor Ivi. Koje iznenađenje? <laughs> Dobro. Zeleno za gospođu Mici i crveno za gospođu Ivi. Otvaram glasovanje. vote is with the same result as the previous vote. Zatvoren glasovanje, rezultat je isti kao u prethodnom glasovanju. Pa sada želimo nominacije za četvrtog potpredsjednika. Izvolite. Ja predlažem gospođu Elinor Ivi. Gospodine Jar. Ja, ja. Mr. Jar, the floor is yours. Gospodine Jar, izvolite, imate riječ. Želim samo naglasati da klub zastupnika EPP-a nije kriv što su e, im birači dali najveći broj glasova. E, naš kandidat za mjesto četvrtog potpredsjednika je gospodin Paul Čaki. Thank you, Mr. Hvala gospodine Jar. Otvaramo glasovanje. Znači, zeleno. Još imamo još kandidata. Ovo je prvi puta da sam ja doživjela da ne poštujemo tradicije i pravila u ovom parlamentu. Možemo nominirati kandidata, kandidata ali iako klub zadovoljava sve uvjete, a mi istovremeno to ne poštujemo. Vidim što se događa, što se dogodilo ovdje. Dakle, EPP kaže mi smo najveći klub, imamo većinu i mi vodimo. Nadam se da je ovo zadnji puta da sam u ovom odboru čula taj argument. Hvala. Okay, that was a statement. Dobro, to je bila izjava, hvala vam na tome. Možemo li sada glasovati, ako ne, osim ako netko drugi nešto želi reći? Izvolite. U ime ECR-a htio bih reći da u drugim odborima smo vidjeli da postoje kandidati, kandidatkinje E, iz stranke pet zvjezdica koji su isključeni. Unatoč Dontovoj metodi za koju se tvrdi da se treba primijeniti. Istovremeno vidimo ovdje da se ovdje odbija kandidatura gospođe Ivi. I sada sam čuo da kolega iz EPP-a koji tvrdi da se ovdje primjenjuje Dontova metoda. Tu treba treba stati s time. Mi smo protiv isključenja bilo kojeg političkog kluba. Mi se s njima politički ne slažemo, ali se ne slažem da isključujemo sustavno kandidate pet zvijezdica iz e, ovog političkog postupka. I htio sam to napomenuti. Hvala. Okay, thank you for that Hvala vam na izjavi gospodine Sefarov Stopoli. Sada prelazimo na glasovanje. Opet imamo dva kandidata. Halizaki, zeleni gumb i crveni gumb za gospođu Ivi. Otvaram glasovanje. The vote